i kolege, želim vam ugodno popodne i nastavimo s našim radom. Predsjednik vijeća, potpredsjednica Europske komisije i zapisnik i tekst koji je usvojen su sada na raspolaganju. Da li netko želi nešto reći, komentirati nešto vezano uz ta pitanja? Izgleda da to nije slučaj, dakle usvajamo zapisnik.